Herren Kolleginnen und Kollegen, darf Sie sehr. Drage kolege i kolegice, srdečno vas pozdravljam. Danas jutro smo promijenili naš dnevni red. U četvrtak ćemo imati poseban sastanak Europskog, to vijeća ministra vanjskih poslova i zato smo mislili da bismo se trebali još jednom zabaviti Ukrajinom. Ukrajinski veleposlanik i gospodin Vigan će nam se pridružiti. Gospodin Vigan je zadužen za to Europsko službe za vanjsko djelovanje kako bi procijenili najnovije razvoje u Ukrajini. Hvala vam što ste s time složni, nemam nikakvih preopćenja i možemo sada prijeći na glasovanje. Radi se o izvješću gospodina Elera o mišljenju. Gospodine Ehler, želite li nešto primijetiti s tim u vezi? Da. Ne bih vas htio gnjaviti sa dugačkim izlaganjima, ali mislim da je ovo jedan prvi pokušaj našeg odbora i odbora SEDE gdje smo se sastali još prije Božića i gdje smo rekli da ćemo e, se baviti e, europske vanjskom politikom jer kao što znate e, imamo postupce za javnu nabavu koji su vrlo absurdni i polovica svih operacija nakon šest mjeseci moraju zastati, nemaju dakle mogućnost se nastaviti na običajan način. E, granične misije, na primjer, kao u Gruziji i e, ovakva misija koju planiramo u Ukrajini. Problem je s mikrofonom. A mi moramo e, bojna vozenja tijekom godinu dana nabavljati i onda imamo veliki kaos, na primjer nabavljamo na posljedku šest tipova raznih vozila u tom postupku javne nabave i stoga se o tome da se vrlo konkretno ovime podupru e, pokušaj pružanja pomoći. Srdečno zahvaljujem e, zastupnicima odbora za proračun to neće biti samo mišljenje, to će jednostavno dovesti do promjene e, financijskog plana i mislim da je to vrlo važan korak ka bolje vjerodostojnosti civilnih operacija Europske unije. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Dalje je za riječ? Ne, onda možemo prijeći na glasovanje. Tko je za amandman broj 2? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim to znači da se ne razmatra amandman broj 1. Onda možemo elektronički glasovati o cjelokupnom tekstu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dva glasa suzdržanih i tri negativnih glasa. Usvaja se tekst sa 44 pozitivnih glasova. Čestitke gospodinu izvjestitelju. Sada ćemo to predati gospođi Gresle. Prelazimo na točku dnevnog reda broj 4, različnica za 2014. godinu, Europska služba za vanjsko djelovanje, gospođa Anjeli Džetenmeki je naša izvjestiteljica. Ali gospodina Ostrevićius će ju zastupati. Izvolite. Najviše hvala predsjedniče, nastavit ću učiniti sve, da sve od sebe, da zamijenim kolegicu Ane Maki, koja nije mogla, nažalost, doći danas. Kao prvo, kolegica zahvaljuje svojim kolegama iz različitih klubova zastupnika na e, važnom doprinosu za oba mišljenja. Ona se slaže s velikim, velikom većinom amandmana. Zadovoljno je što ima zajedničko stajalište, složno stajalište velikih klubova zastupnika. Zatim Aneli pozdravlja smanjenje stope materijalnih pogrešaka u 2013. godini. Međutim, nedostaci u e, troškovima IPA i dalje su tu. Ona predlaže da komisija e, postavi, osnuje novi postupak kako bi se smanjili ti smanjile te greške u IPA postupcima. Zatim ona je jako zabrinuta eh, optužbama za korupciju u EULEX-u za Kosovo. Očekuje da će to biti riješeno što je prije moguće i podrazumijeva se da eh, je da će primjenjivati politika nulte tolerancije. Pozdravlja činjenicu što treću godinu za redom vanjska služba primjenjuje svoj proračun, odnosno izvršava svoj proračun bez velikih e, grešaka. Međutim, izražava svoje, svoju zabrinutost na i dalje postojećoj rodnoj E, i e, geografskoj neravnoteži u zapošljavanju osoblja. Također, izražava zabrinutost što su najviši dužnosnici Europske vanjske službe za vanjsko djelovanje e, i dalje angažirani na isti način. I konačno ona ponavlja poziv Europskog parlamenta da se uključi E, posljednji zaslanik Europske unije u vanjsku službu, službu za vanjsko djelovanje, to bi poboljšalo e, koherentnost e, proračuna i djelovanje Europske službe za vanjsko djelovanje. Dakle, za sad je to sve što je ona htjela da vam proslijedi. Hvala. Merci, monsieur le président. Hvala predsjedniče. Također želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Jatemaki na prijedlogu mišljenja koji su jako dobro formulirani, uzimaju u obzir najvažnije stvari. Također insistiram na tome, barem kada je riječ o e, razrješnici za komisiju izvršne agencije na čvrstom stavu Europske unije, barem kada je riječ o pitanju korupcije. Međutim, kada je riječ o misiji EULEX Kosovo, e, moramo poštovati neutralnost, e, nepristranost E, istrage koje je u tijeku i ne utjecati na taj rad. Također, čim to govoreći, zahvaljujem kolegama na amandmanima koji mi se čine e, dobri, osobito oni koji potiču uštedu boljom koordinacijom e, podjele rada službi i oni kojima je cilj dakle bolje upravljanje u kriznim razdobljima. Što se tiče razrešnice za Europsku službu za vanjsko djelovanje, privlačim vašu pozornost na jedan amandman koji se tiče preporuke Europskog eh, revizorskog suda kada se radi o problemima za upravljanje javnim natječajima i potrebom za pomoći službi za vanjsko djelovanje u Briselu. Mislim da je važno da delegacije dobiju tu podršku, ne samo kako bi bolje ispoštovali eh, financijske i pravilnik, već isto tako kako bi eh, vođe delegacija mogli više vremena posvetiti svom poslu. E, što se tiče ostalih amandmana ne vidim nikakvih osobitih problema, osobito što se tiče osim amandmana šestog, koji mi se čini da ide u da se sprostavlja sa stavom e, kluba zastupnika europskih pučana, no o tome se treba raspravljati. Želim još jednom zahvaliti kolegama na amandmanima i čestitati izvjestiteljice na zlučno obavljenom radu. Ja, vielen Dank auch an die Berichter. Gospođo Lezing, da, hvala vam. Hvala izvjestiteljici. U načelu se slažem sa gospođom maki Naravno, uzet ću u obzir naš općenit stav prema e, zajedničkoj sigurnosnoj vanjskoj politici i e, europskoj službi. Što se tiče onih navodnih, e, navodnog skandala sa s korupcijom u Europsku Kosovo, imali smo trenutno sad upravo saslušanje, u jednom ćemo morati iz toga izvesti zaključke. Što se tiče Europske službe za vanjsko djelovanje, moram reći da se mora dopustiti voditeljima delegacija da pojednostave e, propise koji se tiču e, upravljena financijskim sredstvima. Ako se radi o tome da suradnici iz Europskog službanskog djelovanja ili delegacije i voditelji delegacije, ako su oni odgovorni za proračun, za dijelove koji se dobivaju iz proračuna Europske unije, onda se treba naznačiti da Europski parlament nema tu nikakvu mogućnost vršenja parlamentarne kontrole, a ja smatram da to nije dobro zato što je europski proračun jedan od obvezujućih instrumenta koji spada u nadležnost eh, ovog doma. Hvala vam. Austrovicius, Gospodin točka broj proračun Europske komisije? Hm? A, u redu, vi ste to spojili, to je jedno iz Europsku komisiju, u redu. toliko bolje. Tko se još želi javiti? Nitko. 9. veljače ćemo glasovati o ovome u Strasburgu. Seegang noch nicht da, schon da. wir Wir sind jetzt drei Minuten früher. Wir Imamo još tri minute, gospodin Vigan nije još stigao, trebali smo ga pričekati. Vjerojatno će uskoro stići, a gospodin veleposlanik je već stigao. Ja mogu već dati uvodne riječi. Događaj koji se dogodio u subotu gdje je ubijeno 30 ljudi u Mariju polju, pa i prema promatračima OSSS-a, čini se da su jasno počinjeni od strane separatista sa ruskim oružjem ili čak uz upotrebu ruskog osoblja i moramo ustvrditi da je sastanak četvero ministara vanjskih poslova koji se, dio u nedelju gdje se je dogovorilo da će se povući teško oružje, sastanak koji se smatrao e, preduvjetom za sastanak na vrhu među čelnicima države vlada, da je dakle s ovime taj pokušaj propao i čini se da su na ovaj način separatisti jasno rekli da nisu spremni na razgovor te da sada pozivaju na veliku ofenzivu ne samo na tom području, nego općenito rečeno u cijeloj toj regiji Donetska, čini se da cijelu tu regiju žele osvojiti, Marijupolj je dakako odlučujuća točka koja je povezana s time da se poveže to područje koje je osvojeno sa Krimom, da se stvori koridor. Ako se Mariupol osvoji, onda će se to vjerojatno i dogoditi. I znamo po izvornim rezultatima u Mariupolju, ali i na, u drugim mjestima, da oni ne žele da ne žele prijeći na rusku stranu, da, želi da žele ostati u Ukrajini u svibnju i u e, listopadu smo imali tamo izbore koji govore jasno o tome da se dakle ovdje ne radi o oslobođenju ruskog naroda i da se to jednostavno može smatrati agresivnim činom. Ne znamo jesu li to samo bile velike riječi, ovo što su rekli separatisti. To bi moglo biti isto tako i način da se sada počinje sa provođenjem takozvanog velikog rješenja i da zatim ne će više postojati mogućnost da se to ograniči i da se na određeni način riješi. To znači da se moramo postaviti na to da ovo nije kraj, već da se vjerojatno krećemo prema vrlo ozbiljnoj krizi činjenica da će se zbog toga sastati europski ministri vanjskih poslova na izvanrednom sastanku pokazuju koliko je ozbiljna situacija i e, koliko bi mogao biti negativan ishod. Dakle, ako se dogodi ova opcija koju sam ja upravo predočio, to znači da ove predužbe koje smo našli u dokumentu Europske službe vanjsko djelovanje kao priprema sastanka za ministra vanjskih poslova gdje se govorilo o tome kako se ponovno može, mogu pokrenuti razgovori sa Rusijom, da je to sada palo u vodu, a i oni zaključci koje smo mi u našem domu izveli da ćemo postepeno provesti sporazum iz Minska, da ćemo dakle onda postepeno moći razgovarati u, o ukidanju sankcija, da se to sad sve pretvorilo upravo u suprotno. I zbog toga mi je isto tako drago da je vijeće ministra vanjskih poslova jasno naznačilo da će se sankcije nastaviti i da je to sada općenit stav koji se nije mogao unaprijed očekivati e, na tom sastanku od prije tjedan dana. To će se sada sve intenzivira, čak neki govore o tome da bi se možda trebalo razmisliti o pojačanju sankcija. U idućih 20 eh, dana ćemo s tim u vezi vjerojatno eh, ćemo to, o tome porazmisliti, a isto tako bi vijeće ministarskih poslova mogu zatražiti od Europske komisije da razrade ideje kako bi mogle izgledati buduće sankcije i najvjerojatnije da će se oni odnositi na financijski sektor. Sve to nisu eh, pozitivni razvoj. Ako pogledamo i što se istovremeno događa u Moldovi, neki smatraju da bi se možda moglo zatim krenuti na osvajanje Odese, da se dakle i taj jedan štodatni dio usput ugrabi, a oni koji su prije tjedan dana misle da se još e, ta sva situacija može ograničiti, da se ona može e, zadržati, da se suko može smanjiti, sada vide da to više nije moguće. Vidi se isto tako odakle stiže pomoć separatistima, separatisti to i sami kažu. Znamo da isto tako pristiže teško, teška artiljerija, teško oružje iz Rusije i da uz ta oružja e, isto tako pristižu i ruske, ruske trupe i da se one nalaze na području Ukrajine barem je to prema mojim saznanjima ova situacija u kojoj se sada nalazimo, a to mislim da znači isto tako da ćemo morati pa i one najave koje na vrlo optimističan način iznijela moja kancelarka, da dakle, kada se govori o sporazumu o slobodnoj trgovini, susrem da to sve sada pada u, u drugi plan, treba biti jasno da, to, da se to nikad ne može odvijati paralelno. Bilo bi smisleno porazgovarati o mnogim točkama s Rusijom, imati užu suradnju, ali to se ne može odvijati paralelno sa trenutnim razvojem. Samo ako Rusija uspostavi ponovno stabilno stanje, onda to može biti preduvjet za razgovore. Dakle, jedno za drugim, a ne paralelno. Mislim da je to isto tako jedna važna točka koju treba reći kako ne bi u Moskvi došlo do nesporazuma, kako se ne bi smatralo da radimo business as usual i zato ćemo se morati s njima pozabaviti jer ova rezolucija koju smo usvojili na plenarnoj sjednici govori isto tako i o tome da e, se treba nastaviti razgovor sa onim e, zahtjevima koje smo iznijeli. Je li gospodin Vigan ovdje? Je. Gospodin veleposlanik Jelizev bi mogao nam reći nekoliko minuta o tome što on zna o ovome, a zatim bi se mogao priključiti gospodin Vigan i dati nam kratku analizu kako bismo kratko mogli podiskutirati o tome kako ćemo nadalje postupiti. Vaša ekscelencija, prijatelj riječ. Gospodine veliposlaniče. Yeah, thank you very much. Najviše hvala. Uvaženi gospodine Brok, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, najprije vam želim zahvaliti što ste uključili ukrajinsko pitanje u današnju raspravu odbora za vanjske poslove. Doista Ukrajinci jako pate od ruske agresije i ekspanzionističke politike ruske rakete i dalje siju smrt e, u ukrajinskim obiteljima. Tisuće ljudi izgubili svoje domove i svedeni su na prosjački štap. Zadnjih nekoliko dana Ukrajina je bila suočena s nekoliko e, groznih e, terorističkih dijela granatiranje autobuskog stajališta u Donjecku, evo sada imamo još druge situacije su bile, onda imamo Mariupolje, tu je 30 ljudi stradalo, među kojima i djeca, više od stotinu ranjenih, a 1212 e, tisuća ljudi se nalazilo u području bombardiranja, odnosno granadiranja i sve ovo usprkos retorici e, vođa takozvane e, donječke e, republike koji su rekli u subotu da bi e, osvajanje Mariupolja bilo najbolja odavanje časti njihovih mrdni, mrtvih. Nikakve, nikakva izjava sučuti niti podrške nije došla i Rusije, samo cinična izjava ministra Lavrova koji je rekao da ukoliko Kiljev da je Kijev pristao na takozvani putnov plan B, situacija u Donjecku i Mariupolju se možda ne bi dogodila. Evo jedna kratka opaska. Takozvani Putinov plan predstavlja okupaciju teritorija i gubitak suverenosti. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Ukoliko je Lavrovljeva izjava izravna ucjena, mislim, podsjeća na izravnu ucjenu, ja podsjećam da, da Rusija nije povrijedila ukrajinski suverenitet, teritorijalni integritet, onda ne bi uopće bila, bilo rata da je Rusija preuzela svoju odgovornost za ispunjavanje e, sporazuma iz e, Minska, onda ne bi bilo mrtvih e, u Ukrajini. Da Rusija nije prestala povređivati ter teritoriji Ukrajine svojim okupnim vozilima i tisućama vojnika, onda ne bi bilo mogućnost da se granatiraju naseljene krajevi od strane terorističkih organizacija. Naše sigurnosne službe također imaju izravne dokaze kako Rusija sudjeluje u pripremi terorističkih e, akata u terorističkih apada u Odesi, Harkovu, Mikolaju, Odesi. Rusija ne samo da obskrbljuje vojsku i e, oružje, već i tako izvozi terorizam. E, ova tragedija stoji uz brojne bezimene tragedije i to je pokazalo do koje mjere je turistička organizacija tak, Republika takozvanih ljudi iz Donjecka i Marijunska. Jučer je traženo da se e, odgovori e, Haškom tribunalu za zločin protiv čovječnosti koji je e, počinjen 2013. i 2014. i također da se prizna takozvani DNR i LP i i narodne republike koja je teroristička organizacija. Vrijeme je da Rusija odluči da li je spremna dalje podhranjivati međunarodni terorizam. Dok Rusija i dalje pruža podršku terorizmu i e, njena e, redovna vojna snaga jako opremljena sudjeluje u borbama u Donbasu, e, oni preuzimaju punu odgovornost za eskalaciju sukoba i masovne strandanja u Volnovahu, e, Marijupolju i mnogim drugim ukrajinskim gradovima i selama. U ovom trenutku upravo e, vode se sukob i u regiji, u području Donjecka. Iz tog razloga ono što Rusija mora napraviti u narednim satima jeste kao prvo Rusija mora s mjesta e, odgovorno, učiniti odgovorna djela da zaustavi sukobe tim u vezi, ruski predsjednik bi trebao osobno, ponavljam, osobno i javno osuditi terorizam i teroriste što su granatirali Mariupolj i pozvati ih da slijede logiku mirovnih planova iz sporazuma iz Minska. Kao drugo, Ruska treba pozvati teroriste da u potpunosti poštuju prekid vatre. Treće, da s mjesta stupe u kontakt sa trilateralnom kontaktnom skupinom, skupinom i da se slijede e, odredbe iz rujna, e, 19. rujna 2014. godine. Zatim četvrto, da, terorist, da se da teroristi povuku svoje teško naoružanje sa e, linije bojiš, bojišnice. Zatim da se postaraju da se u Donbasu prestanu sukobi i da se povuku te snage s ukrajinskog teritorija. Šesto, da mjesta prekine prijevoz e, teškog naoružanja na istok Ukrajine. Sedmo, ne dovod pitanje i ometati ukrajinske vlasti da ponovno uspostave svoj suverenitet na granici s Rusijom i uspostave puni učinkovitu e, nadzor uz nadzor OSS-a i konačno da e, navedu teroriste da odmah oslobode sve zarobljenike i da ih postupaju s njima u skladu sa međunarodnim zakonom. Rusija mora u potpunosti početi i teroristi moraju u potpunosti početi u e, potpunosti poštovati e, međunarodne sukob iz Minska. Što očekujemo od međunarodne zajednice? Kao prvo da isto da i dalje drži na vidu Rusiju i da je drži odgovornom za destabilizirajuću politiku i e, da vrši pritisak na e, sektoru energetike i finanskom sektoru. da za, prekine vizni režim e, za vr, neki vrhovno odgovorne političare i da se ne održava, da, da prijeti e, da zaprijeti e, neodržavanjem fiktivnog e, prvenstva 2018. godine. Zatim, da ima na umu vojnu i financijsku pomoć. Zatim treba također stupiti kontakt s Rusijom u dijalog, jer usprkos svemu što se događa, Ukrajina doista se zalaže, ponavljam, doista zalaže za mirovno rješenje i sporazum iz Minska je jedini put do mira. Iz tog razloga doista vjerujemo da izvanredni e, da na izvanrednom sastanku odbora za vanjske poslove e, e, treba obavijestiti Europsku službu vanjsko djelovanje i sve druge europske službe, među kojima je Europska komisija, e, što se treba napred, treba usvojiti rezoluciju i to treba biti u skladu sa e, rezolucijom e, Europskog parlamenta iz siječnja 2015. godine. Ono što se očekuje jeste politika smirenja, naime, politika koja se do sada vodi mogla bi dovesti u pitanje suverenosti i teritorijalni integritet moje zemlje i samo bi E, i nastavak ovakve politike može samo povećati apetit, e, agresivni apetit e, ruskog agresora. Hvala predsjedniče. Hvala lijepa. Htio bih samo naglasiti jednu točku. Ne mogu više prihvatiti, ne mogu više strpjeti da Rusija pokušava svoje tako utjece kao da nije stranka u tom sukobu. Rusija je stranka u tom sukobu, to mora Rusija je priznati i na taj način mora preuzeti odgovornost tako za nalaženje rješenja. Ne smije se e, smatrati promatračem koji nema nikakav, nikakav utjecaj. Takve metode kao iz KGB-a više ne bi trebalo koristiti na području e, odnosa među državama. Gospodin Digan, hvala vam. Evo, nadovezala bih se na ovu posljednju rečenicu. Htio bih privući vašu pozornost na priopćenje u subotu što je e, pod predsjednica, pred, visoka predsjednica za vanjske poslove izdala u subotu e, slijedom događaja u Mariupolju. Ona, dakle, poziva Rusiju da prekine svaku financijsku i drugu pomoć separatističkim liderima. Poziva se također i na tragične posljedice granatiranja stanovnika Marijupolja, ukazujući da takvi događaji samo dalje podrivaju odnose između Rusije i Europske unije. Dakle, sasvim je jasno što je rekao veleposlanik Ukrajine kao i ovo što je rekla visoka predstavnica za vanjsku politiku. Kao što je veleposlanik opisao, neprijateljstva su se znatno e, pogoršala i E, civilne e, žrtve i su dobile još do e, veće eskalacije. Došlo je do pojačavanja i vojnih aktivnosti, a tu nju su podržali ruski separatisti na sastanku vijeća, izvanrednom sastanku vijeća za vanjske poslove, o tome će se govoriti a, o tome će se ponovno razmatrati na Europskom vijeću u veljači i vidjeti je li se situacija poboljšala ili nije. Osim toga treba vidjeti hoće, jesu li ruske jedinice pomogle ovakvim događanjima. Isto tako, 2000 vojnika ušlo je u Donbas s teškim naoružanjem. U drugim dijelovima Ukrajine, primjerice u Harkovu, u Donbasu, pred eh, okružnim sudom, jedan je teretni vlak izašao iz tračnica E, došlo je do drugih događaja koji ukazuju na eskalaciju situacije, a ne na njezino smirenje. Predsjednik Porošenko je e, zatražio mobilizaciju koju treba još uvijek potvrditi parlament e, s tim da može doći do 100.000 znači, osoba koja će biti pozvane pod oružje u prvoj fazi tisuća njih. I došlo do velikog broja raseljenih lica, također veliki broj prognanika. Dakle, treba se dati humanitarna pomoć, a povjerenik ide će otići u Dnjestro Petrovske sa velikim količinom robe koje dolazi iz država članica Europske unije i koje Europska unija šalje u vidu humanitarne pomoći u Ukrajinu, uključujući i u dijelove Ukrajine koje nisu pod izravnom kontrolom Kijeva, a dio te pomoći ići će i u Mariupolj. Velika e, većina onoga što daje Europska unija E, je za one kojima je najpotrebnije u vidu bonova i gotovine. E, paralelno s ovim došlo je do rasprave u formatu Normandija. Oprostite, mikrofon se ugasio. Dakle, usprkos konstruktivnog priopćenja sa sastanka u Berlinu 12. siječnja Situacija na terenu, nažalost, ukazala je na je drugačiji stav. E, Kijev je e, htio povući teško naoružanje s crte bojišnice i tražio je da dođe do prekida vatre. Međutim, to nisu slijedili one koje na licu mjesta e, potpomaže Rusija. E, Porošenko i Sergej Lavrov su potvrdili pak izjavu od 24. siječnja. Danas se održava e, sastanak stalnog vijeća OSS-a, također i e, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održao je specijalnu sjednicu. Raspravlja se o e, pravima glasa građana koji imaju, e, koji su građani Ruske federacije. Sve to skupa zapravo sada je dovedeno u pitanje zbog ovakvog velikog pogoršanja situacije na terenu. Htio bih predsjedavajući ukazati e, članovima našeg odbora i na proces reforme. Za vrijeme svih ovih događanja e, na, sada je nova vlada ta koja radi na reformama. Zakon o proračunu je usvojen u prosincu, radi se o proračunu za 2015. godinu i u nje se unose i elementi decentralizacije koje su važne sa stanovišta prikupljanja poreza. Treba dakle ovim zakonom pokrenuti i reforme i usvojiti proračun do sredine veljače, a traži se isto tako a, i kao što znate MMF podržava taj proces da se razmišlja se i o novoj mikrofinancijskoj podršci Europske unije. To će se uskoro naći osim svega pred Europskim parlamentom. Druge e, zakonodavne reforme odnose se na izbor e, e, i uskoro bi trebalo pripremiti izborni zakon, što je veliki napredak. Što se pak tiče ustavnih reformi, neki su amandmani uloženi, uložio ih je predsjednik Porošenko, međutim to nikad nije stavljeno na glasanje. Venecijanska komisija ih je proučila. Nadamo se da će rezultat rada Venecijanske komisije biti e, uključen u e, rad na ustavnim reformama. Nadamo se da će taj cjelokupni proces bio inkluzivan i da će se i tu E, posvetiti određeni dio aspektima decentralizacije, što bi trebalo dovesti do nacionalnog dijaloga. Treba dakle dati poruku Ukrajini, treba donijeti i neke mjere koje mogu odgovoriti na nezadovoljstva do kojih je došlo u proteklih godinu dana. Postoji nadalje i borba protiv korupcije, Zakon o tome usvojen je u listopadu, a e, e, tu je osnovano i nacionalno tijelo za borbu protiv korupcije gdje je predsjednik Olafa također jedan od ključnih osoba, a sam e, bi taj ured trebao u potpunosti zaživjeti do ljeta. Želim eh, vam ukazati vašu pozornost na dva zakona o reformi pravosuđa. u Ukrajini se o njima eh, raspravljalo u siječnju. Eh, dva zapravo su prijedloga jedan u strane ukrajinske rade, a s druge strane od predsjednika. Mi bismo htjeli da kolege iz Ukrajine zaista uzmu u obzir savjete iz Vijeća Europe. I na posljedku o što se tiče medija i e, javnih medija, zakon o tome je usvojen, Predsjednik je zatražio da se uvedu i novi amandmani o slobodi medija. Određene e, nas aspekti slobode medija brinu. Htjeli bismo da u, se Ukrajini održe i dalje mogućnost da ima javnih i slobodnih medija. Moram reći da se radi o jednom sveobuhvatnom pokušaju reforme u e, nacionalnom kontekstu i koji će se uskoro revidirati i o tome će se raspravljati na međunarodnoj konferenciji koja se treba organizirati na proljeće. E, vodi se također i reforma civilnog sektora i sigurnosti, a to je sve dio misije CSDP-a. S ovim ću zaključiti moju prezentaciju. A rado ću odgovoriti na vaša pitanja ukoliko ih budete imali. Također ako budu s područja trgovine i energetike. Kolege kolegice, imamo 14 zahtjeva za javljanje za riječ i zbog toga vas molim da prihvaćate da s ovime sada zaključimo popis govornika kao prvo i kao drugo da svaki kolega, svaka kolegica ima samo jednu minutu vremena za govor, inače nećemo moći to stići. Kao prvi govornik javio se gospodin Plenković, predsjednik naše delegacije s Ukrajinom. Thank you very much, Chairman and thank you. I commend the... Hvala vam, predsjedniče eh, Brock, i hvala vam što ste sazvali današnji sakon, sastanak sa raspravom o Ukrajini. Eh, preko vikenda razgovarali smo s veleposlanikom Jelisejevem o tome kako se sa sigurnosnog stanovišta situacija pogoršala. Strogo osuđuje napad na Mariupolju sa toliko žrtava. U ime delegacije E, ja e, izražavam ovom prilikom sučut e, kako građani građanima polja tako i cijeloj Ukrajini. Činjenica da je Vijeće za vanjske poslove odlučilo organizirati sastanak u četvrtak, izvanredni sastanak, pokazuje nam da tu šaljemo poruku Moskvi gdje jasno kažemo da e, bi Kreml trebao, Kreml trebao shvatiti da ne smije dati potporu ruskim separatistima. U četvrtak će se pripremati također i prvi parlamentarni odbor o pridruživanju. I e, nadam se da ćemo e, zaista sada imati plodnu raspravu u Ukrajini. Hvala. S obzirom e, da se situacija iz dana u dan pogoršava, mislim da bi zaista bilo nužno da se nametne dogovoreno rješenje. Jasno mi je da se na horizontu profilira diplomatsko rješenje, a uvijek netko, na primjer Putin, pokušava tu e, napraviti prepreke. To smo vidjeli u proteklih nekoliko dana. E, mislim da možemo smatrati da ovo što se dogodilo, naročito u, na Krimu, ne smatrati gotovim činom. Ne smijemo zaboraviti niti greške koje su počinjene i to u svjetlu određenih očekivanja i e, što se tiče Ukrajine vezane za europske integracije, ulazak u NATO i tako dalje, pod uvjetom da se provedu reforme. Što ja mislim? Ja mislim da moramo uočiti koje osobe, tko može nametnuti neko dogovorno rješenje. Ja tu vidim samo SAD ili Europu, a Europa mora naći internu koheziju koja će morati s jedne strane uzeti u obzir želju da e, se dođe do dobrog ishoda i isto tako moramo vidjeti e, hoćemo li u tome uspjeti i zato je potrebna hrabrost i odlučnost. Hvala i ja bih u ime kluba zastupnika najprije izradio sučus svim Ukrajincima i e, obiteljima stradalih na istoku Ukrajine. Sam šef promatračke misije OSDA je, je to opisao kao napad na rezidencijalna četvrti i to granatiranje više od 30 mrtvih u Mariupolju, uključujući žene i djece, na stotine ranjenih. Ja mislim da u svakom drugom dijelu svijeta bi to bio vrlo jasan znak ratnog zločina i zato pozdravljam činjenicu da se Ukrajina obratila e, tu tužitelju Međunarodnog kaznenog suda. Što je Šteta što Rusija nije potpisnica te e, povelje, međutim svejedno se protiv njih može uputiti tužba. Mm, jasno je, ja vjerujem da e, Europska unija tu mora slijediti ono što rade Amerikanci, a to je da povećaju sankcije E, Rusiji. E, trebalo bi spriječiti pristup Swiftu, dakle e, to je, bi trebao biti značajan značajna poruka Rusiji, dakle da ne mogu više s nama voditi, s nama trgovati, što bi značilo ipak podjelu nekih europskih država treba e, omogućiti da se e, e, da se Ukrajinci mogu na adekvatan način braniti. Nekoliko tenkova Abrams ili pak Leopard bi omogućili bolju obranu. Ali u svakom slučaju sučut i moram reći da su građani i žrtve sa istoka Ukrajine u mojim mislima. Hvala lijepa. Moramo govoriti o činjenicama. Krim je i dalje pod okupacijom je anektiran. I dalje ima problema u istočnoj Ukrajini, a sada vidimo da je došlo do ove situacije u Mariupolju i u toj e, regiji. To treba imati e, i svoje posljedice. Visoka predstavnica treba e, povećati i uvesti specifične sankcije jer ovako nešto ne trebamo trpjeti. Ponašanje Rusa je agresivno, dogovor koji postoji ostaje mrtvo slovo na papiru i zato je važno da se mi svi dogovorimo i da se na sastanku vijeća dogovore ministri. Hvala. Hvala. Ova situacija i vojni suhov je nešto gdje e, moramo najprije osuditi ovakve ovakve žrtve i trebamo tražiti da počinitelji e, budu kažnjeni. Mnoge stvari treba promijeniti, jer nisam sigurna da je sve tako kako jeste. E, u priopćenju za stampu se govori da treba provjeriti tko su počinitelji, a nakon toga ih osuditi. Vidimo da je e, ovakva situacija s Rusijom nešto što se stalno javlja u našem parlamentarnom sazivu. E, moramo e, također spomenuti da ima mnogo toga što se e, ne spominje. Spominje se samo ono što se može reći protiv Rusije. Žao mi je, ne toliko zbog Rusije, već zato što mi varamo same sebi. E, pokušavamo iznaći rješenja koje neće omogućiti mirno rješenje dobrosusjedske prirode. Thank you, Chair. Uh, First of Gospodin kao prvo mi bi htjeli pozdraviti izjavu visoke predstavnice. Mi se slažemo uputno s tom izjavom, a isto tako bi naravno htjeli izraziti našu sučut uh, svim uh, obiteljima, prije svega u Mariju polju, ali isto tako općenito u, na istočnom dijelu Ukrajine koji su usred ovog sukoba. Isto tako pozdravljamo e, činjenicu da će doći do izvanrednog sastanka e, vijeća ministra vanjskih poslova i sigurni smo da je sada više nego ikada prije bitan jedan glas koji pristiže iz Europe, inače bi Rusija mogla jednostavno ovako nastaviti takvu igru, jer nikad ne znaju tko govori u ime Europske unije, tko govori u ime Europe ono što se može iz ovoga zaključiti vrlo jednostavno jest da se trebamo pobinuti da nijedna država članica u budućoj, e, u bliskoj budućnosti ne ulazi u bilateralne dogovore prije nego što se ovaj sukob ne deskalizira, bilo da se radi o velikoj ili maloj državi članici Europske unije. Isto tako bih htio još jednom ponoviti da želimo izraziti našu sučut svim pogođenim osobama i naravno da, bi, da se moraju istražiti e, zločini e, protiv e, čovječnosti, to je zločini. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kao prvo ono što se događa u Marijupolju nije ništa neočekivano, to je bilo predviđeno već. A kao drugo, nalazim čudne izjave u izjavama, e, kada sad u izjavama gospođe Mogrini, gospodina Šulca, kada se poziva Rusiju da koristi svoj velik utjecaj nad vlastitim turistima, to je kontraproduktivno i potpunosti e, nelogično i to trebamo zaustaviti. Neke rasprave se trenutno odvijaju sada oko događajima s ovog vikenda, ali mi moramo biti ujedinjeni u akcijama, u aktivnostima, ne oko naših riječi. Ako ne, onda će biti potpuno kontraproduktivno voditi nove rasprave o ovome ili e, vršiti nove napade. Mi smo usvojili, usvojili rezoluciju s kojom su se osvrnuli na rujan 2016. godine, ali Isto tako mi je žao što je gospođa Mogherini 9. 19. E, siječnja e, izva jednu izjavu koja bi se mogla smatrati daljnim poticanjem Rusije da e, izvrši invaziju na Ukrajinu. Ono što nam treba je više sankcije za više rata, trebaju nam ženevski razgovori, a ne normandijski format, jer imamo tu udarce ispod razine pojasa, trebamo sa NATO savezom ili sa odabranim državama članicama pomoći Ukrajini da se sama obrani, jer inače će se Rusija za 9 do 12 mjeseci spustiti do Pridnjestrova, a isto tako oblasti Luhanski i Donetsk se mora proglasiti terorističkim organizacijama. Hvala vam. like just to... Gospođo Gomeš. Htio bih, htjela bih se priključiti onima koje nisu iznenađene ovim e, aktivnostima od strane Rusije i tom licemjeru, ne samo kada se radi o Rusiji, nego i onima koji su na našoj strani ili koji su možda na platnoj listi gasvama ili drugih i koji ne žele vidjeti e, ono što zapravo potpuno jasno. Ja se slažem da je sada vrijeme za akciju, ne samo za riječi. A akcije to znači sankcije. To doista znači isto tako da budemo jasno opredjeljeni kada se o tome tko je agresor, a jasno je da to nije, da to nisu samo domaći e, akteri koji su sudjelovali u ovom e, krvavom pohodu na, istočnoj, na istočnom dijelu Ukrajine. Tu vidimo jasno intervenciju Rusije i ne možemo se praviti kao da e, tome nije tako. Dziękuję panie przewodniczący. Fotiga. Hvala vam gospodine predsjedniče. Gospodine veleposlaniče, hvala vam na onome što smo čuli od vas, hvala vam što ste došli u naš odbor za vanjske poslove. Što se tiče e, dijagnoze ove situacije, mogu se priključiti e, svemu onome što smo već danas čuli. Ovdje u našem odboru gospodin Sada Voljski, gospođa Ana Gomeš, e, njima se doista mogu priključiti. Jasno je da sada moramo prijeći na akcije, a isto tako bismo smo trebali još jednom promisliti o našoj politici. E, štap i mrkva. Bojim se da smo imali malo previše mrkve, a malo pre malo dosljednog e, ponašanja i zbog toga sada moramo doista odlučno postupiti i moramo sankcije prilagoditi e, aktivnostima Rusije. Mislim da smo sada došli već do tog stadija da moramo poošiti te sankcije. Još smo nedavno govorili o tome da ako se Rusija odluči na nove korake, da će se morati tražiti nove sankcije. A Rusija je doista učinila ne samo jedan, već nekoliko koraka i zbog toga sada se dojma kao da smo zaboravili da je Krim pripojeno područje, da se tamo vodi hibridni rat u jednoj susjednoj državi Europske unije, u Ukrajini, a sve to upućuje na to da doista moramo krenuti s aktivnostima i ja se slažem s time da trebamo isto tako i dostupiti opskrbu oružjem u istočnoj Ukrajini. Hvala vam gospodine predsjedniče. Mislim da smo svi e, svjedoci sve agresivnije politike Rusije prema susjednim državama. Ono što se dogodilo u Mariupolju je samo još jedan od dokaza nezaustavljive Rusije, žao mi što to moram reći. Ako mislimo da moramo imati više sankcija, onda moramo imati da Rusija o tome misli drugačije citiram, e, postepeno oduzeti sve sankcije, e, a za uzvrat ne osvojiti Kijev. Dakle, oni nam prijete da, neće, da će osvojiti Kijev ako ne uklonimo postojeće sankcije. Kolege, imamo političku, ali i moralnu obvezu da sa sankcija pređemo na bojkot na bojkotiranje. Ako mislimo da je Rusija nezaustavljiva uz pomoć gospodarskih sankcija, onda moramo prijeći na drugačije sankcije, na sportske sankcije. Bili smo krivu kada smo Rusije dopustili da održi igre u Sočiju, a sada 2018. imamo sljedeće e, sportsko natjecanje, a i druga sportska natjecanja prije te godine već u Rusiji. Ako smo ozbiljni prijeđemo na sankcije, više za više, to bi trebalo biti sada naše načelo. I još jednom osloboditi Nadju Savčenko, nju e, ruski agresori e, drže na silu, nju bi trebalo osloboditi kao ukrajinsku junakinju. Hvala vam. Um, thank you. Um, kolegi. Hvala vam, uvaženi kolegi. Od kad je potpisan sporazum iz Minska, slušamo o raznim deluzijama, slušamo o tome da je moguće poslovati dalje s Rusijom, kao i na običajan način. Ima tu dosta čudnih ideja. Neke države žele održavati bilateralne razgovore s Rusijom i tako ignorirati nadležnost na tom području Europske unije. Ne bismo si smjeli dopustiti imati takve i živjeti s tom iluzijom da možemo e, smisleno razgovarati s Putinom. On je više puta dokazao da to nije moguće. Moramo ići dalje. Ne bismo trebali e, ukloniti sankcije, trebali bismo ih ojačati one, oni koji podržavaju gospodina Putina treba staviti na crnu listu, Rusiju treba isključiti iz sustava SWIFT. Moramo se pobrinuti da se Rusija isključi iz Vijeća Europe. Moramo pomoći Ukrajini s našim znanjem, ali isto tako i sa našim naoružanjem. Takozvana republika u Donetsku i Luhansku treba jasno označiti kao terorističku organizaciju. Ukrajina se bori sada protiv agresije mnogo jače, mnogo veće države koja ustupa teško naoružanje e, proruskim borcima. Naša je obveza ustupiti podršku Ukrajini jer se tu radi i o našoj budućnosti. Hvala vam. Señor Brock, usted ha dicho, coincido Gospodine Brok, htio sam reći da se u potpunosti slažem s tim da je Rusija dio tog sukoba. Ne samo to, to je sukob za koji možemo reći da to nije samo sukob Rusije ili Ukrajine. Tu se radi o tome da se logističke aktivnosti provode pod vodstvom Moskve, to je nesumnjivo. Ali kada govorimo o vanjskoj agresiji na drugu stranu zemlju, onda pritom zaboravljamo na internu agresiju. Meni je jasno da se tu radi o agresiji, radi se isto tako i o tome da Rusija e, odašilje razne impulze, tu se možemo kod toga e, možda razlići u mišljenju. Točno je da je Rusija dio tog sukoba, a za mene je očito ali istodobno i začuđujuće da pritom slušamo samo jednu stranku. Znamo da Ukrajina doživljava tu agresiju i da Rusija vrši tu agresiju, ali nitko ne sluša E, Rusiju. Koliko znam, u odboru za vanjske poslove nikad nismo imali e, poziv upućen jednom ruskom gostu kako bi znali što Rusija želi reći o tome. Ne da bismo se složili sa Rusijom, već da samo znamo što Rusija o tome zapravo kaže. Prije nekoliko godina sam e, imao razgovor sa jednim od osoba koje su odgovorni za odnose s javnošću Rusije i on mi je rekao da bi ih trebali saslušati. Trebamo ih saslušati zato što ne možemo imati vanjsku politiku gdje se radi samo o nama i gdje se radi samo o našem krugu. Ako osudimo, ako diskvalificiramo nečega, ne, nekoga, onda je to jedna stvar, ali drugo je ako objavimo rat Rusiji. Nemojte pomisliti da se slažem s Rusijom. Ja se u potpuno se ne slažem s Rusijom, ali se ne slažem s time da pritom poslušamo samo jednu stranu. Monsieur le Président, euh, je pense... Gospodine predsjedniče, mislim da pravom raspravljamo o situaciji u Mariju Polju, ali kada bismo bili iskreni prema nama samima, kada bismo priznali da vodimo katkad politiku s dvostokim standardima i kada bismo i prema e, bombardiranju u Donesku imali tako jasan stav. Dakle, ne radi se o tome da imamo politiku s dvostokim standardom, da imamo pravu i opravdanu ofenzivu koju ćemo usmjeriti samo u jednom smjeru i ne smijemo reći da imamo s jedne strane opravdane smrtne slučajeve, s druge strane neopravdane. Imam nekoliko desetak primjera e, koje mogu iznijeti odboru gdje je došlo do manipulacija. Izetbegović je ispred gospodina Kušnera priznao da je manipulirao događajima. Radi se o događajima u Rašahu u Temišvaru. Imamo dakle i tu, tu, tu priču sa Hitlerom, sa e, požarom u Reichstagu. Dakle, moramo inteligentno i sa odmakom analizirati situacije. Isto tako pripremamo sada e, na određen način neke e, ratne mjere, jer ukloniti Rusiju sustava Swifta, znači upravo i to. Znamo što je to e, takva jedna ratna mjera. Vi sada upravo pripremate treći svjetski rat koji će biti nuklearni rat. Niste svjesni onoga što činite zato što ne želite ne želite biti dovoljno inteligentni i imati dovoljni odmak nasuprot ove situacije. Ne priprema se tako mir. Mr. Gala. Thank you very much. I would take... Gospodine Galer, hvala vam. Ja bih se nadovezao na ovu ideju da pozovem možda gospodina Čizova ili ako znam što će on reći. No, postoji li jedna osoba ovdje u ovom domu, mikrofon, ispričavam se, postoji jedna osoba u ovom, u ovom domu koja misli da jedan e, tank ili bilo što da bi mogao preći rusko-ukrajinsku granicu bez izrečite dozvole ruskog predsjednika? Ja mislim da ne. Nazovemo stvari pravim imenom ruski predsjednik je onaj koji izaziva rat. Njemu je potreban suko, potrebni su mu teritorijalno usvajanja kako bi opravdao troškove rata kojeg vodi doma. Tu se radi o tome da se pljačka ruski mirovni sustav kako bi se financirao Krim i isto tako nekoliko tisuća već e, ubijenih ruskih vojnika prema udruzi e, majki ruskih vojnika. Dakle, jasno moramo reći da u četvrtak očekujemo jasne prijedloge od gospođe Mogherini vezano uz buduće nove sankcije. Hvala vam lijepa. Gospodin Stetina ima riječ. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče što ste mi predali riječ. Ja želim reći naglasiti da smo prije dva dana obilježili 50. godišnicu od smrti Vincenta Churchilla. I dopustim mi da je on znao, da kažem da je on znao reći da svaki sporazum koji se potpiše sa Rusijom je stoji onoliko koliko stoji papir na kojem je natiskan. I mislim da to vrijedi i dalje i za danas. I stoga mislim da ćemo morati pregovarati da, jer bez pregovaranja nećemo moći postići kraj ovom sukovu. No, što se tiče sankcija, da, moramo poduzeti sljedeće korake. Na zadnjoj plenarnoj sjednici u Strasburu usvojili smo rezoluciju vezanu uz Ukrajini gdje u točci broj 14 kažemo da ništa ne zaustavlja države članice Europske unije da ustupe e, naoružanje Ukrajini i da dakle opskrbi Ukrajinu s takvim naoružanjem i ja bih apelirao na države članice, prije svega na moju državu članicu, na Republiku Češku i na predsjednika vlade Češke republike, jer je Češka republika nedavno pešmergama u Kuristanu dala e, određenu količinu oružja, 250 tisuća, to, tisuća kila oružja i postavljam se pitanje zašto to dakle, činimo za pešmerge, a ne za Ukrajinu. Hvala Najviše hvala predsjedniče. Bit ću kratak. Naime, mislim da nažalost e, u ovom domu, na plenarnom zasjedanju, ali i u ovom odboru, stav odbora je ovdje dobro zastupljen od strane određenih kolega i mislim da je to grozno, grozna situacija. Predsjedniče, ne dopuštam ovakve osobne napade. Ako ima osobnih napada, to nije prihvatljivo. Ja nisam spomenuo vaše ime. Gospodine Preda, molimo nastavite sa vašim javnim za riječ. Ja nisam izgovorio niče ime. No, s druge pak strane želim reći da sam bio jako tužan kada sam saznao prošlog tjedna činjenicu da je naš kolega Gabriel Landsbergis eksplicitno dobio zabranu ulaska na ruski teritorij u svojstvu izvjestitelja našeg parlamenta za tu zemlju. I to se desilo u jasnim situacijama, jer njemu ne treba viza, s obzirom da ima e, diplomatsku putovnicu, ali mu je rečeno da neće moći ući u Rusiju, da će mu biti odbijen ulazak na ruski teritorij, te da neće moći stupiti kontakt e, Rusima. Mislim da u takvim situacijama imati kolege koji ovdje e, govore, e, iznose Putinov stav, a s druge, s druge strane imati kolege koji ne mogu otići u, u Rusiju, to je apsolutno neprihvatljivo. Gospodine Schaffhauser, ako mislite da je da se gospodin preda i njegovu riječ da se odnose na vas, onda vam sada mogu predati riječ. Je, on, va pas, on va pas être hypocrite, président. Nećemo biti licemjeri, predsjedniče. Ja smatram da je ovo javljanje ja kažem sljedeće, mi smo u sukobu u kojem se suprotstavljaju dvije sile za kontrolu Europe, između ostaloga, ali isto tako za euroazijski projekt. Dakle, ja ovdje želim reći da se ne radi o tome da ja kažem Kolega, molim vas, e, javite se vezano za ono što je Preda, ne sada nemojte zašto novi govor. Ja Samo hoću reći da je više jednostavno reći da s jedne strane imamo nekoga e, reći za nekog da, da predstavlja e, Rusiju ili ruski čovjek, ja vama mogu reći da ste vi e, e, u službi Vašingtona. To je su više simplicirano jed, pojednostavljivanje, to nije dostojno našeg vremena, ovog trenutka. Budimo svjesni trenutka koji, nas, koji, koji može izazvati izbijanje trećeg svjetskog sukoba. Ja vam samo želim reći da sam svjestan onoga o čemu ja govorim. Kolegano, Drage kolege i kolegice, mi dalje održavamo odnose s Rusijom, mnogi od nas su bili tamo u posjeti u proteklih nekoliko mjeseci, imamo situaciju da na primjer Rebeka Harms ima trenutno zabranu ulaza u Rusiju, mi bismo rado da Rusija ukine tu zabranu, e, postoji s tim u vezi i, i e, izjava konferencije predsjednika zato što to zahtijevamo, isto tako i zato što Da, zato što moramo održati isto tako odnose s Rusijom. Gospodin Šisov nam je sada rekao da gospodin Landsbergis ne može putovati u Rusiju kao što je to isto tako i predočio gospodin Preda. A inače u delegaciji s Rusijom u idućih nekoliko godina imamo predviđenu razgovor između veleposlanika u Moskvi ili poslanika Čizova i možda bi se moglo organizirati da na tom sastanku sudjeluju nekoliko e, kolega iz našeg odbora, to je dakle sastanak predviđen drugog ili trećeg veljače, a isto tako nadalje sam danas čuo da gospodin Grusman, predsjednik Ukrajinskog parlamenta, da bi on htio doći k nama krajem veljače, kao u našem odboru, a Možda bismo mogli pozvati gospodina Puškova na sastanak e, na plenarnu sjednicu. On je e, predsjednik e, Dume. Mogli bismo i njega pozvati. Ako se s time slažete, mi to možemo onda tako organizirati da gospodin Puškov iz Dume dođe k nama i objasni nam njihovo stavlište. To je možda i pravi put, dakle u obliku razgovora među parlamentarcima s kojima želimo njegovati kontakt, a isto tako želim reći sljedeće. Gospodine Nate i gospodine Schaffhauser, naravno da su stvari kad složene, ali u ovoj situaciji su dosta jasne. Rusija je prekršila granice druge države, time je unijela rat u drugu državu. Tko gdje ima pravo u političkom smislu uopće me ne zanima. Rusija je započela rat. Ruske trupe su trenutno na polotoku Krimu. Rusija je priključila dio jedne druge države i vodi rat e, na području istočne Ukrajine i sada isto tako e, na području Mariupola. To su činjenice. To su činjenice o kojima se ne može raspraviti. I zbog toga ja ne sudjelujem u, toj, u tome zmišljenju o održanju razmaka. Jedna država je započela rat, a kako to kaže sporazum iz Minska, jedna država treba prestati s tim ratom i omogućiti da Ukrajina zajedno sa OSSS-om ponovno zadobije kontrolu nad vlastitim granicama. To je pitanje provedbe međunarodnog e, prava, to je nešto što je Rusija uspodećano je potpisala u okviru sporazuma o Minsku i zbog toga moramo usvjetiti da se ona toga ne drži. Hvala vam na ovoj raspravi. Nastavit ćemo s njom, a zatim ćemo sada preći na nastavak našeg dnevnog reda. Predsjedniče, spominjali ste predsjednika Rade. Imali mogućnost da on e, bude nazočan? Spominjali ste o predstavniku e, rade za vanjske poslove. To nije problem e, e, udaljenosti od događaja. Treba sve saslušati. Treba saslušati predstavnike i Rusije e, s kojima se ja ne slažem, ali jednostavno rečeno je da će se pozvati predsjednika Dume. Predsjednik odbora za vanjske poslove. Gospodin Puškav je predsjednik e, odbora za vanjske poslove u okviru Dume. Dobro, prelazimo sad na točku nemoj gleda boj 7, e, godišnje izvješće o ljudskim pravima. Gospodine kolega, molim vas pouzmite e, predsjedničku funkciju. Como vamos con retraso, vamos a comenzar y le voy a dar directamente la palabra al señor. Dosta no kasno. Započet ćemo odmah s radom. Gospodine Panceri, imate riječ odmah. Bene. Allora, eh, vedo di fare una cosa molto veloce. Pokušat ću biti brz u mom izvješću. Radi se naime o izvješću, ovogodišnjem izvješću o ljudskim pravima koji se naravno odnosi na 2013. godinu. To izvješće je od izuzetne važnosti zato što je napisan sa onim što je Europska vanjska služba, služba za vanjsko djelovanje započela 2012. godine na tom polju. Imamo dakle specijalnu predstavnicu za, za ljudska prava. Govorimo o tome da je za nas vrlo važno staviti u središte ljudska prava. Organizirali smo čitavu seriju saslušanja, od kojih je najvažnija bila održana u studenom. Molim vas, budite tiho i pustite da gospodina Pancerija da govori. Izvolite. Dakle, u osnovi raspravljali smo s različitim nevladinim organizacijama o tome kako treba sačiniti e, to izvješće. Odlučili smo se više za tematski pristup, e, a ne za geografski pristup. I to iz tri razloga. Prvo iz političkog razloga, jer uključiti e, sve zemlje svijeta u to izvješće otvara zapravo nepreglednu raspravu o svim zemljama na svijetu i na taj način pada u drugi plan na koji način Europska unija može više se e, založiti za zaštitu ljudskih prava u odnosima s trećim zemljama. A drugi razlog je e, zapravo praktičan razlog. Radi se o 352 stranice u kojima se govori od više od 150 e, zemalja. Budući da trebamo E, zapravo objektivno prikazati situaciju pravima, ne bismo imali niti vremena, niti mjesta da o svemu tome govorimo. I treći razlog, 2013. godina je godina na koju se izvješće odnosi, a sada je već 2015. godina. Jasno je da se mnoga toga promijenilo, što na bolje, što na gore. Međutim, e, čini mi se da je s obzirom na taj vremenski rasmorak puno e, bolje se E, bazirati na jednom tematskom pristupu nego li geografskom pristupu. Mi smo se pozvali na različite norme, kako europske, tako i e, svjetske. I govorimo da u europskim politikama ljudska prava igraju središnju ulogu. Tražimo isto tako da dođe do poboljšanja i govorimo gdje je Europska unija poboljšala svoje politike na planu demokracije i ljudskih prava. Zatim govorimo o čitavom nizu instrumenata što ih je Europska unija primijenila kada se radi o pravima, zatim jedan treći dio kada govorimo o specifičnim akcijama za podršku ljudskih prava i govorimo o multilateralnim aktivnostima na tom planu. I na kraju govorimo i o tome što radi Europski parlament kako bi promicao ljudska prava. Radi se naravno o poslu koji je bio prilično težak, jer e, više od 500 amandmana je uloženo na to izvješće. Uspjeli smo napraviti 25 kompromisnih amandmana. Prošlog tjedna održao se sastanak s izvjestiteljima u Sjeni. Koristim ovu priliku da im zahvalim na suradnji i na značajnom doprinosu za izradu ovog izvješća. Tom prilikom smo govorili o različitim poglavljima i našli smo dogovore oko 25 kompromisnih amandmana, te smo također e, uočili koje su teme još sporne. Primjerice, prijedlog pojedinih zastupnika da se izabere jedan predstavnik koji bi trebao pratiti pitanja iz međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava usporedno s onim koji postoji za ljudska prava. E, zatim da se prate ljudska prava na onim područjima gdje Europska unija nije bila učinkovita. Zatim e, trebalo bi e, Europsku službu za vanjsko djelovanje također bi trebalo dakle dati zadatak da se bavi pitanjima osoba e, koje se nalaze u problematičnoj situaciji zato što brane ljudska prava. Moramo naći neki način da se djeluje, da se pritom te ljude ne bi još dodatno ugrozilo. I isto tako e, u jednom e, imamo jedno i geografsko područje koje je spomenuto, odnosno dva, a to su bliski i srednji istok i e, govorimo o e, subsaharskoj e, Africi. Zatim govorimo o temama vjerskih e, problema vjerskih manjina kao i o nasilju nad ženama. Pozjavljuje se tema osuđivanja smrtne kazne, tema torture i e, zatim govorimo o poteškoćama da imigranti zatraže i e, dobiju azil. E, također govorimo i o statusu klimatskih izbjeglica i na kraju postoji hipoteza da se revidira način na koje se organiziraju misije e, gdje bi se održale misije s područja ljudskih prava, naravno uz koordiniranje odbora predsjednika i e, odbora i e, pododbora za ljudska prava. Odbor Libe je uložio amandmane koje su već pokrivene ovim izvješćem o zaštiti žena i djece. Odbor Deve dašo je vrlo značajan doprinos i, ja sam također na tome radio. a Radi se o e, temi djece koja su, e, koje imaju e, neki hendikep. Govorili smo također i o tome da treba ubaciti dva poglavlja, jedno o korištenju bespilotnih letjelica jedno koje se odnosi na ljudskim pravima i, i također ćemo govoriti o osobama e, bez državljanstva. Dakle, da rezimiram. Stavljamo ljudska prava u središte djelovanja Europske unije. To ne smije biti abstraktni koncept, već tu treba uključiti i stvarni život, konkretne aspekte egzistencije i definiranje e, ustavnih temelja koji će se zalagati na to da su prava svakog pojedinca nešto što se ne smije prekršiti. Pokušali smo biti što uključiviji i e, zahvaljujem zaista puno svim izvjestiteljima u sjeni kojima smo dobro surađivali i nadam se da će zahvaljujući tom našem radu dobiti e, potporu kako na ovom odboru, tako i na plenarnoj sjednici 9. veljače. Hvala. Sad riječ ima gospodin Preda. Hvala. Hvala predsjedniče. Najprije želim zahvaliti kolegi Antoni Panzeru na izvorno pripremljenom tekstu, ali tako i na suradnji osobito oko kompromisnih amandmana. Naime, sastali smo se naravno i s drugim kolegama kako bismo raspravljali o kojih 28 kompromisa koje je predložio izvjestitelj. Stanovišta Europski pučana, kao izvjestitelj u ja sam se složio e, sa 19 od 28. Osvrnut ću se na to. Stavi koje sam podržao povezani su s amandmanima koji nam omogućuju da bolje uzmemo u obzir pitanje demokratičnosti, demokracije. Ja sam to naime već rekao tijekom prve razmene mišljenja o izvješću, jer ovaj tekst o kojem ćemo glasati tiče se istovremeno i politike Europske unije glede ljudskih prava i demokracije. I zato sam inzistirao e, na temi demokratičnosti. E, u ovim amandmanima smo također opetovali podršku, jaku podršku za mišljenje, odnosno za stvaranje predstavnika za ljudska prava. Mi se tu slažemo sa zelenim jer oni inzistiraju kao i mi na tome da treba doista pozdraviti odlično obavljen posao trenutnog predstavnika za ljudska prava. I zajedno s kolegama liberalima izrazili smo svoju želju da dijalog o ljudskim pravima koji se vode s raznim zemljama, da taj dijalog bude učinkovitiji nego što je bio do sad. No, opće niti je govoreći sa socijalistima, liberalima, zelenim, FDD-om, složili smo se glede značaja e, odbacivanja Međunarodnog kaznenog suda e, glede svih tih pitanja. Složili smo se sa socijalistima i zelenim e, glede prava djeteta i zaštiti prava djeteta, isto tako glede e, ratnih situacija. Ali naravno došlo je i do situacije u kojima se nismo slagali u svojstvu izvjestitelja u ime Europskih pučana. Odbio sam određeni broj predloženih kompromisa, a to se osobito odnosi na kompromis 26. koji traži između ostalog e, reviziju e, uredbe iz Dublina. Naš klub zastupnika se ne slaže s tim, jer smatram da e, se o takvom pitanju treba razgovarati na sastanku odbora Libe. Ne, ne, ne smijemo mi e, preuzeti njihovu njihovo mjesto, njihovu ulogu i to je argument koji sam iznio. Zatim povukli smo se iz kompromisnog amandmana desetog koji traži da Unija izrazi svoje mišljenje o dijalogu o ljudskim pravima s trećim zemljama i to na neizri, nedovoljno nedorečen način, općenito govoreći, činilo mi se da s jedne strane spominju dobre namjere i pravi angažman, ali to je donekle problematično, jer ne može se to mjeriti, te smo stoga odbili pružiti podršku kompromisu desetom. to govoreći, ovdje evo, dajem primjer samo e, osamnestog porazumnog kompromisa. Odbacio sam korištenje nekih argumenata europskih pučana kako bi se napravili neki lažni kompromis, jer tu, tu se preuzimaju dvije riječi, dva pojma koji su marginalni u biti koji nisu od ključnog značaja, preuzima ih se u kompromisu koji se tiče jako osjetljivog pitanja gdje uopće nije zastupljen stav e, europskih pučana, tako da sam potpuno bacio taj kompromis. Što se pak tiče amandmana kolega iz redova europskih pučana, nastojao sam doista ostati vjeran duhu tih amandmana, tako da sam tražio od izvjestelja da zadrži podnesene amandmane od strane kolega umjesto da se na neki alternativni način uvede, taj, uvede te amandmane u neke kompromisne tekstove. I želim reći da se uopće ne slažemo s tim da se ponovno uvlači, uvodi pitanje zapadne Sahare u ovu izvješće, jer mislim da od zapadne Sahare praviti glavnu točku ovog izvješća, to je u potpunosti neprihvatljivo, jer postoji veliki broj mjesta na svijetu koja su važna i ovdje izrečito spominjati zapadnu Saharu i praviti točku cijelog kompromisa od toga, to je absurdno. Poslo isto vrijedi i sa odličnim izvješćem od prošle godine e, gospodina Tenoka koji se nije odnosio na e, Sahel. E, ovdje isto vrijedi za zapadnu Saharu. Dakle, mislim da nema smisla da se ovaj jako važan tekst o ljudskim pravima i o demokraciji pretvori u novu raspravu o zapadnoj Sahar. Dakle, ponavljam da ima strašnih situacija na Kugzemaljskoj gdje se ne spominju izličito ti slučajevi, a ovdje, se ne, ovdje netko zahtjeva da se ponovno spominje Zapadna Sahara. I ako to napravimo, mislim da ćemo proći pored prave ključne rasprave na plenarnom zasjedanju. Meni je jasno da ima određenih kolega koji to žele. Ima pet amandmana, skoro pet uloženih amandmana, ali to su e, kolege koji su jako zabrinuti situacijom tamo, ali mislim da ne možemo prihvatiti na jednu jedinu referencu, konkretnu referencu u, ovom izvješću i tim prije, kao što je to rekao gospodin Panceri, da smo se složili da imamo tematski pristup u ovom izvješću, mi smo složili s tim i u to je i predmet jednog kompromisa, Dakle, složili smo s tim da napravimo kompletan iscrpan katalog svih onih slučajeva kojima se raspravlja na, e, e, u, u Europskom parlamentu, dakle svih tih osjetljivih situacija glede ljudskih prava i ja ne mogu pristati na to da umjesto da se raspravlja općenito govoreći, dakle e, i na taj način se raspravlja o svim problematičnim zemljama i slučajevima, da e, uzmemo Zapadnu Saharu kao e, okosnicu rasprave. Mislim da ima drugih mogućnosti da se raspravlja o tom dijelu svijeta. Najljepša hvala na pozornosti. Predam riječ gospodin Hvala predsjedniče. Evo samo kratko. Želim čestitati kolegi Panceriju. Mislim da je ovo izvrsno izvješće. Mislim da je donio prave odluke e, na izradi ovog tematskog pristupa izvješća. To puno bolje nego da se obrađuje problematika zemlja po zemlja. i slažem se što se tiče odbijanja ovog pristupa po zemljama, a ono što je još važnije, ako treba imati neki pristup, onda to treba biti pristup koji će biti jednak za sve zemlje, te da postoji na neki način obveza od strane klubova zastupnika da se poštuje taj pristup. Osobito želim podržati gospodin na panzerije njegovo izvješće glede e, prava rada, jednakopravnosti u braku, E, poštovanje rojimskog statuta, spolno nasilje, osobito imajući na umu kome smo dali e, nagradu Saharova prošle godine. Jako je važno, dakle, one 52 ispravke. U svakom slučaju mislim da smo od prošle godine vidjeli povećanje za ciljanih napada na ljudska prava prošle godine i doista želim podržati to što je spomenuto kao što stoji u stavku 52. Isto što se tiče ljudskih prava, stavak 24. je važan. Znamo da u delegacijama diljem svijeta eh, veliko se stavlja naglasak u nekim situacijama na eh, ljudska prava, drugdje e, ljudi obilaze e, ljude koji su zatvoreni zbog nepoštivanja ljudskih prava. No u svakom slučaju nevladne organizacije E, rade dobar posao. Mislim da treba biti e, uravnotežen pristup. Gospodin Pancer je napravio jako uravnotežen pristup. Mislim da spominje negdje i provedbu e, plana djelovanja i da se traži da se nešto konkretno i vidljivo napravi i to je jako važna stavka u ovom izvješću. I konačno što se tiče ljudskih prava i biznisa, u 44. stavku on spominje da je potrebno da se postara da e, žrtve mogu biti zaštićene osobito nakon što je e, Važna je, važna je rasprava i o Ekvadoru i važno je da se počne razgovarati o obvezujućim e, odlukama. Trenutno se vodi rasprava između našeg odbora i e, državama članicama Europske unije. Mislim da je to nešto što se može dakle uključiti u raspravu. Ovome će se glasati na plenarnom zasjedanju. Mi smo zauzeli do nekog drugačiji stav nego što je to slučaj s državama članicama. Što se tiče E, konvencije Ujedinjenih e, sa, o ljudima sa invaliditetom, e, riječ je isto tako i o stavku 70. Tu ima i nadzor poštovanja od strane UN-a odredbi te konvencije, odnosno država članica UN-a. O tome bi se moglo glasati na plenarnom zasjedanju. Ovo je jako važan rad i čestitam gospodinu Panceriju na ovom tekstu i siguran sam da će imati jaku podršku na plenarnom zasjedanju. Senjor Tanok. Uh, thank you, uh, Mr. President, and I too would add my voice of congratulations. Gospodin Tanok, izvolite. Evo najljepša hvala gospodine Panceriju u ime uh, ICR-a. Naš izvjestelj u Sjeni nije mogao biti nazočan, zato sam zamoljen da kažem par riječi u njegovo ime u ime kluba zastupnika. On je priložio 14 amandmana ovom izvješću, dakle kolege će biti upućeni koje, same koji su njegovi glavni eh, zadnje točke zabrinutosti. Ja sam ovo već dugi niz godina pratio, u biti Richard Howitt i ja bili smo podpredsjednici eh, prije 7-8 godina odbora za ljudska prava i naša briga, u mom klubu zastupnika, tiče se eh, više nas socijalna i gospodarska prava gdje je puno više e, političkih aspekata, ideoloških e, aspekata. Tako da mi imamo velike brige glede nekih e, pa, aspekata ovog izvješća koji se tiču konkretno 42. i 4 sljedeća, dakle 46. aspekta glede otimanja zemlje, to je jasno drugorazredni prioritet e, u vrijeme kada organizacije i terorističke grupe poput isis e, proizvoljno likvidiraju ljude, kršćane, jezide, trukmene, šite, žene prodaju roblje, barbarski se ponašaju, način koji nije viđen od srednjeg vijeka i to su neke stvari na koje bismo se htjeli usredotočiti, a ne govoriti o gospodarstvu općenito. I evo, moj klub zastupnika tradicionalno nema neki jedinstven stav, tu se više radi o e, individualnim mišljenjima i dakle tu zabrinutosti glede seksualnog i reproduktivnog prava, E, zabrana istospolnih brakova i tako dalje. Dakle, ponavljam da mi tu nemamo zajedničko mišljenje, ali smatramo da su to važne teme i e, svi e, zastupnici će slobodno o tome glasati u mom klubu zastupnika. Hvala. Gospodin s ima riječ. Hvala predsjedniče. da je bio je sudjelovao u ovim vjećanjima o kompromisnim tekstovima. Dakle, priložili smo oko 30 e, amandmana ovom tekstu. Doista želim čestitati gospodin Panceriju koji je po mom mišljenju napravio, stvorio jako pozitivnu atmosferu gdje se tražilo najbolji mogući kompromis. I svaki klub zastupnika nije dobio naravno kompromis koji je tražio, ali sve u svemu smo se složili oko velike većine teksta koji je pred nama i možemo biti jako zadovoljni njime. Alde se složio oko devet amandmana i mislim da je cjelokupni tekst takav da odražava e, značaj ljudskih političke linije ljudskih prava e, iz trećih zemalja. Kvaliteta ovog izvješća, prema mišljenju, je poboljšana e, u zadnjih e, nekoliko godina i veselim se izvješću o 2014. godini kada ćemo morati analizirati i priznati određene nove tendencije koje postoje u politici i o ljudskim pravima, osobno kada je riječ o agresivnoj politici nekih e, susjednih zemalja, e, recimo na primjer prema Ukrajini. Nadam se da ćemo imati principijelan politički stav u e, budućem izvješću za 2014. godinu, ali evo, predsjedniče, zaključno želim reći da imamo svakim da imamo puno razloga da budemo zadovoljni sa ovim kompromisnim izvješćem i veselim se e, zaključnom izvješću e, za ovu rezoluciju. Hvala. Hvala. Vlog Biler ima Hvala. Želim također čestitati izvjestitelju i na nastu izvješća i na kompromisima. Naši amandmani e, su prošli sa 18 kompromisa i napravili ste odličan posao. Mi ćemo, dakle, se nadovezati e, još na neke kompromise napismeno. Kao što ste sami rekli, radi se o e, usmenom amandmanu o apatridima. Treba raditi i na pitanju sindikata, e, otimanja zemljišta, i to su neke stvari koje dolaze iz e, mišljenja odbora DEVE. E, kada se radi o otmanju zemljišta i radu aktivista koji se bore protiv toga, mi smo željeli izraditi strategiju glede e, konflikta sukoba oko zemljišta. Što se tiče aktivista za ljudska prava, mi smo također htjeli naznačiti da Europski instrument za demokraciju i ljudska prava mora zadržati istu razinu podrške, odnosno povećati tu podršku. E, kao što je gospodin Predato rekao, a i izvjestitelj, e, glede zahtjeva e, od zahtjeva upućenog visokom predstavniku Europske unije, mi, mi se slažemo s tim da imamo različita mišljenja. To uopće ne umanjuje radijskog predstavnika za ljudska prava, jer on je napravio odličan posao. No, u prethodnom izvješću parlamenta Posljednji zaslanik e, parlamenta za humanitarni zakon je jako važan i mora e, biti prisutan na multilateralnim forumima glede ovih pitanja. Zatim ćemo e, uvesti jedan novi stavak o prioritiziranju trafikinga ljudskim bićima, odnosno trgovanja ljudskim bićima i isto tako uključenje ljudskih prava u sportu. Malo prije gledaju sukoba s Ukrajinom rečen, spominjano je FIFA 2018. godine, isto tako mislim da treba spomenuti i Baku. Mislim da sada zajedno sa sportskim federacijama i komparativnim sponzorima moramo uključiti taj e, e, aspekt ljudskih prava u ove sportske manifestacije. E, zatim želimo se osvrnuti na uporabu bespilotnih naoružanih letjelica i to je nešto što bi trebalo biti uvršteno u izvješće od 2014. godine. Mislim da imamo još nekih amandmana, ali to bi sada, za to bi trebalo previše vremena. Hvala. Muchas gracias. La palabra señor Corrao. Gospodin Corrao ima riječ. Va bene, abbiamo... Grazie Presidente. Come abbiamo... Hvala. Već smo na pod odboru za ljudska prava o tome više manje raspravljali. Raspravljali smo o radu gospodina Penserija i radi se o tekstu koji je dobar kompromis. Što se tiče primjedbi kolegice Lohbiler, moram reći da se s njome slažem. I mi smo zato da se e, uvede još i jedna druga figura, kao što već postoji, dakle, predstavnik ljudska prava, e, koji bi zastupao Europsku uniju. E, što se tiče osnovnih aspekata ovog izvješća, moramo reći da Europska unija ne može cijelom svijetu davati lekcije iz ljudskih prava. Ne sviđa nam se ta, to miješanje kada se radi o ljudskim pravima. Kao što je to slučaj i, e, i ono što rade e, Sjedinjene američke države. Mi smo zbog toga uložili 28 amandmana. Vidimo da ima mnogo manjkavosti, na primjer palestinci e, nestali u Meksiku, pitanje zapadne Sahare i pitanje Guantanama. Treba dakle osuditi kršenje ljudskih prava koje je Maroko e, počinio e, nad Saravitima u okupiranim područjima. Za razliku od gospodina Prede, ne mislim e, da su to pitanja koje trebamo ostaviti po strani. U posljednjem parlamentarnom sazivu, koliko znam, nekoliko zastupnika Europskog parlamenta su izbačeni s teritorija Zapadne Sahare kamo su htjeli otići. E, nije im dopušteno da posjete e, zatvorenike, predstavnike Sarauja u marokanskim zatvorima E, to nije bilo u redu jer je Maroko tu intervenirao. Moja zemlja osim toga su učesnica Maroka jer e, osoba koja je dakle okupacijona snaga osudila je njezin vojni sud je osudio jednu osobu na doživotni zatvor. Treba dakle djelovati na tome da se održi referendum u Zapadnoj Sahari i e, zatvorenici koji su Saravi trebaju biti odmah pušteni na slobodu. Ovaj parlament ne bi trebao e, biti e, netko ko služi marokanskim interesima i koja samo odugovlači ovaj sukob. A moramo znati da prema međunarodnom pravu jest e, front polisario zastupnik Sarauja koji žive u okipiranom području pod marokanskom okupacijom. Ne smijemo dakle biti suučesnici kršenja ljudskih prava. Moramo dakle izući sve posljedice iz ovoga i e, slijediti međunarodno pravo. Gospodin Njemon. Ja sam već dugo u ovom parlamentu i slažem se s onim što kaže izvjestitelj, slažem se s onim što je rekao gospodin Preda, kao i s onim što kaže koordinator socijalista gospodin Hauet. Uložio sam nekoliko kratkih amandmana. Mi podržavamo tematske izvješće i mislim da moramo biti logični. Ako se izvjestitelj odlučio za tematski e, pristup, onda je teško takav pristup miješati s geografskim pristupom, jer geografske reference trebaju e, pokriti e, sva ljudskih prava, ali ima više od 180 zemalja članica Ujedinjenih naroda i tu je teško imati geografske reference, jer ako ih uzmete samo nekoliko, onda ispadate pristrani. Ja mislim da je izvjestitelj se odlučio za ispravan pristup, dakle odlučio se za tematski pristup. Ljudska su prava vrlo osjetljivo područje. Izvjestitelj ne može jednostavno spomenuti tri ili četiri situacije ili tri ili četiri zemlje tu e, bi se izgubila uravnoteženost i objektivnost tog izvješća. A izvjestitelj je rekao da se odlučite za ovakav pristup zbog toga što je on pragmatičan. Gospođa Gomeš, godišnje izvješće o ljudskim pravima pokazuje način da podsjetimo naše vlade da moraju djelovati konzistentno i koherento kada uključuju ljudska prava u vanjsku politiku, ali moraju biti tako dosljedni i u unutrašnjoj politici. Zahvalila bih se Antoniju Panzeriju koji je iako dobro odradio svoj posao, to je dobar temelj, a isto tako dobro je uključio i velik broj amandmana. Jasno mi je da želi racionalizirati cijeli posao kroz tematski pristup. Ipak osobno ne vjerujem da izvješće o ljudskim pravima može proći, a da se pritom ne osvrne na konkretne geografske e, situacije. I ja sam bila u zapadnoj Sahari. I tu zaista postoji teški problem vezan, vezan za ljudska prava. To nije problem samo vezan za ljudska prava, ali jasno se radi o kršenju ljudskih prava. E, članak prvi međunarodne povelje o e, građanskim i ljudskim pravima i o kulturnim pravima govori o tome, dakle članak prvi o povelje o ljudskim pravima je pravo na naciju i e, to je nešto što se ovdje krši. Dakle, to se krši u tom slučaju to pravo na nasilje. A Maroko ne smije tek tako pospremiti cijelu priču pod tepih. Ja nikako ne prihvaćam stav država članica Europske unije koje ne žele uopće ući u cijelo to pitanje kako ne bi e, tu povrijedili naše marokanske prijatelje. To je sasvim nedosljedno, nije u skladu ni s ljudskim pravima, ti s međunarodnim pravom. Dakle, zapadna Sahara je takva kakva jeste i znamo koje poteškoće tamo postoje. Ja sam tamo bila, ja sam bila dio e, izaslanstva koje je otišao u zapadnu Saharu. To nije bilo dakle izlaslanstva Europskog parlamenta, već kluba zastupnika. I mi smo pokušali posjetiti zatvorenike u zatvorima u Rabatu, ali nisu nam dopustili. I nisu nam dopustili da govorimo s eh, zatvorenicima. To je apsolutno nedopustivo. Dakle, to nije dobar način vođenja politike. Oni koji kažu da su prijatelji Maroka. Još jedna eh, situacija ovdje govorimo o mandatu za ljudska prava. Dakle, svatko od nas će preuzeti na sebe odgovornost, jer ja stvarno mislim da ne možemo više e, jednostavno zanemarivati pitanje ljudskih prava u zapadnoj Sahari. Hvala. A sada Ricardo Seri iz službe za vanjsko djelovanje. Hvala. Evo, e, mi ćemo dati kratku, ali jaku podršku ovom izvješću. Mislimo da je taj to izvješće precizno, cijenimo pristup gospodina Pancerija dakle tematski pristup. Kao što je gospodin Panceri sam rekao, izvješće se objavljuje u važnom trenutku s jedne strane na kraju primjene našeg sadašnjeg e, dijela o ljudskim pravima, a isto tako dolazi u trenutku kada se predviđaju i nove aktivnosti za budućnost. Dakle, to izvješće je zaista dragocjeno, nudi nam puno sugestija koje ćemo uzeti u obzir. Dio sugestija koje mogu spomenuti bit će to da na našoj vanjskoj politici ljudska prava mora imati središnje mjesto. Također e, činjenica da ćemo u sve politike Europske unije uključivati pitanje ljudskih prava i to je dio našeg novog akcijskog plana. To je naš e, glavni prioritet na području ljudska prava. Smatramo također e, neka pragmatična rješenja i sugestije kao vrlo dobra rješenja za praktičnu primjenu i provedbu naših instrumenata. Dakle, možemo koristiti čitav niz instrumenata za provođenje ljudskih prava na licu mjesta i tu smo dakle u izvješću našli neke konkretne korisne sugestije. Primjerice, dijalog o ljudskim pravima, e, pravo da u svim izaslanstvima bude i e, netko ko će se baviti ljudskim pravima i ko će predstaviti kontaktnu točku za pitanje ljudskih prava. Dakle, o tome ćemo surađivati s parlamentom u budućnosti. Hoću vas još samo obavijestiti da će novo izvješće za 2014. godinu vjerojatno biti spremno u lipnju ove godine. E, hvala puno i e, rado ćemo uklopiti sve što se donese e, u okviru ovog vašeg izvješća u buduće izvješće. Sad gospodin Panceri, hvala svima koji su e, uzeli riječ, hvala kolegi Hauitu na njegovim riječima. Čini mi se da imamo ovdje uvjete da dobro odradimo posao. Nekoliko je prvi o zapadnoj Sahari. S obzirom da sam se opredijelio za tematski pristup u ovom izvješću. Moram reći da sam objektivno gledano se slažem s onim što je rekao kolega e, Pareda o tome treba li ili ne treba imati geografske reference i teme. Međutim, u mom mandatu odlučio sam se i za kompromisne rješenja. Dobio sam neke sugestije, to ću vam sada odmah reći, pa mi se čini da je bolje da ih kažem sada, da, ne, da bismo izbjegli da neke stvari ne kažemo na vrijeme. Za slučaj da se ne dogovorimo o ova, ovoj temi, onda smatram da trebamo imati negativna mišljenja o svim amandmanima jer naravno ako krenemo na početnu pretpostavku, onda se povlači uopće ovaj tematski pristup. Dakle, ako se uvjeti e, ostvare u redu, ako ne, onda se dovodi u pitanje tematski pristup. Odnosno, vraćamo se na samo tematski pristup. Nadalje, što se tiče e, prijedloga ja mislim da bi se sadašnji e, predstavnik da bi trebao dobiti i dužnost, odnosno mu se zadati prošire i na predstavnika za ljudska prava. E, vidjet ćemo, to će se staviti na glasanje ako ta hipoteza bude usvojena je jedno, a ako ne ćemo proširiti mandat sadašnje, sadašnje visoke predstavnici. I isto tako, nadam se da u veljači kada se na plenarnoj sjednici bude glasalo da će većina kolega podržati ovo izvješće. Hvala gospodine Panceri. Zaključujemo, glasat ćemo eh, u eh, veljači u Strasburu, a drugi, eh, drugog veljače ćemo se ponovno sastati ovdje. Pet minutna stanka prije sastanka proširnog predsjedništva.